Bien, chers collègues, je vous invite à gagner votre place. Dragi kolegi, molim vas da sjednete na mjesta. Imamo jako važan sastanak koji će nam omogućiti da saslušamo izvjestitelja, gospodina Fernandesa i gospodina Bulmana, koji su upravo predstavili svoj nacrt izvješća i naravno Imat ćemo razmjenu mišljenja. Želim se samo postrati da je dnevni red usvojen. Nema nikakvih prigovora. Nadam se da su zapisnici sa sjednice od 23. četvrtog, pardon, 23. veljače, odnosno 26. veljače i 22 ožujka da e, ih odobravate, nemate nikakvih e, observacija. Dobro, dakle, smatramo ih usvojenim. I sad molim Roberta Galtierija da uzme riječ na početku sjednice ukoliko to želi. Oh. Ovo je vrlo važan sastanak zato što parlament i izvjestitelji predstavljaju svoj nacrt izvještaja. Čuli smo stav Ekofina, a danas će parlament predstaviti jednu ambicioznu viziju, ali istovremeno i predanu da se ispune e, svi preduvjeti kako bi e, Junckerov Junkerov, operativ, Junkerov plan bio operativan unutar dogovorenih rokova. Zbog toga i održavamo ovako sastanak rano ujutro. hvala kolegama koji su ovako zahtjevan izvještaj pripremili u ovako kratkom e, vremenu i unaprijed zahvaljujem i svima vama. Siguran sam da će ova rasprava biti korisna i da će nam pružiti brojne smjernice za kako dalje. Pa kako bi ova rasprava bila mogata i s obzirom da ćete se brojni javiti za riječ, predlažem da nakon što saslušamo dvojicu izvjestitelja koji su obavili velik posao, Predlažem da ograničimo javljanja na dvije i pol minute kako bi se svako mogao javiti te kako bi izvjestitelji mogli odgovoriti na razna posljedna pitanja. Ako nema drugih primjedbi, onda molim Jose Fernandesa da se prvi javi za riječ. Hvala predsjedniče, preći ću sad na portugalski. Najprije želim čestitati Udu Bulmanu, on je moj kolega su izvjestitelj. I htio bih zahvaliti svom našem osoblju, svima onima koji su sudjelovali u raspravi i koji su pomogli u pripremi ovog prvog koraka. Riječ je o jako važnom prvom koraku. Jedna kineska poslovica kaže da dugačak put uvijek počinje sa prvim korakom. Ovo neće biti predugi put, zato što želimo da ovaj izvještaj prođe, da ide naprijed, želimo poštovati e, rokove koje smo si definirali, a to je da sklopimo sporazum do lipnja. E, Europski fond za strateška ulaganja je jedan od naših, od naših prioriteta. I možemo stvoriti više ulaganja, možemo otvoriti više radnih mjesta, možemo pomoći tvrtkama, možemo ukloniti e, pravne i sve ostale prepreke. I to je prilika koju ne smijemo propustiti. Ali osim prilike ovo je i izazov. Ovo je pravi izazov za države članice, za regije, a istovremeno i za sektor prijevoza, za sektor za istraživački sektor sa ovim novim programom imamo mogućnost potaknuti istraživanje i nadamo se da će to donijeti pozitivne rezultate. Želimo dobar, vjerodostojan program koji će nas dovesti do uspjeha. To znači da jamstvo od 16 milijardi eura mora biti bezuvjetna mora se održati zato što ćemo na taj način stvoriti potrebno povjerenje a 8 milijardi eura koje moramo dodati proračunu moraju se naš parlament mora tih 8 milijardi eura dobro braniti e, fond za e, jamstva predstavlja temelje za pokretanje e, zapravo za održavanje vjerodostojnosti našega parlamenta naš prijedlog o uspostavi Europskog fonda za strateška ulaganja i e, fonda za jamstva pretpostavlja određenu razinu fleksibilnosti. Prijedlog komisije kaže da Naravno, komisija je jedna, jedno od izvršnih tijela za proračun, no i parlament i vijeće moraju intervenirati i moraju dati svoj e, pristanak za stvaranje tog fonda. Mi želimo ostvariti što je moguće veću vjerodostojnost i želimo da taj fond bude što je učinkovitiji mogući. 8 milijardi eura je iznos tog fonda i to je jamstvo. I kao što sam rekla, rekao, taj, e, to jamstvo mora biti bezuvjetno. Osim toga, parlament mora sudjelovati u e, kontroli i u praćenju aktivnosti. To znači da parlament mora osnažiti svoju ulogu, bez da pritom dovede pod upitnik normalnu raspodjelu ovlasti. S druge strane moramo osigurati i da se odluke donose na objektivan način. E, ne smije biti politike u donošenju odluka u odabiru projekata. I to je zapravo isto tako jedan od objekti od ciljeva koje smo definirali. No da se vratimo na kontrolu. Kontrola od strane parlamenta je, je bitna. Parlament mora moći intervenirati i reći svoje mišljenje. Nalazimo se u vrlo važnom trenutku. I sada očekujem prijedloge. Očekujem rješenja, očekujem amandmane, očekujem prijedloge amandmana. Naravno da u prijedlogu amandmana moramo imati jedan uvjet, amandmani moraju biti razumni. Amandmani moraju ponuditi primjenjiva rješenja. Zato što ako prijedlog amandmana dovodi pod upitnik cjelokupni financijski okvir, naravno teško da ćemo prihvatiti takav amandman. Ili ako se daje prijedlog koji će možda dovesti pod pitanje naš rok koji je definiran za lipanj. Tako da takve amandmane nećemo prihvaćati. E, o ovome smo svemu jako puno e, razgovarali, nemamo jako puno vremena, ne možemo ponovno otvarati tu raspravu. O svemu smo o tome već razgovarali, učinili smo e, korake naprijed, a sada moramo napokon doći do sporazuma. zahvaljujem svima mm, na svemu što su odradili do danas, posebice zahvaljujem kolegi Bulmanu i mislim da imamo na raspolaganju sve mogućnosti i da ovaj program e, može postati stvarno vrlo uspješna priča. Hvala, Jose Fernandez. Udo izvoli. Dobro jutro predsjedavajući, dobro jutro kolege i gosti. Ja ću također govoriti svojim materijalnim jezikom, njemačkim. Želim se pridružiti zahvalama koje je izrazio Jose Manuel. Dakle, želim zahvaliti svima koji su dali svoj doprinos da ovaj projekt e, napreduje što je bolje moguće i brže moguće s obzirom na uvjete. To je nužno za izvjestelj, izvjestelj u sjeni, ali isto tako e, treba zahvaliti svim službama koje nam e, stavljaju na raspolaganje dokumente u jako kratkom roku. Hvala najljepša svima koji nam pomažu u izradi ovog završnog projekta i osobito se zahvaljujem Jose Manuelu jer jako smireno, staloženo, simpatično e, radi i zalaže se za stvari do kojih mu je stalo. Portugalci, Jose Manuel, imaju veliku pomorsku tradiciju, imali su uvijek e, odlične pomorske karte i nemam nikakve sumnje glede toga da ćemo ostvariti svoj cilj. O čemu se radi ovdje? Često se govorilo i moglo čuti da je ovaj investicijski plan suvišan. A s druge strane da se čekalo na to da je to bilo apsolutno nužno. Evo sad imamo jedan plan, plan koji je predstavila komisija koji nam omogućuje da ulažemo u budućnost. Imamo različite odbore koji sudjeluju u ovo sve i koje paze da e, stvari dobro prođu. Imam jednu, jedno razočarenje i morat ćemo ga prelazići. Nadam se da je to samo pri, razočarenje privremene prirode. Naime, država članice sve do sad što za čim žalimo nisu se odazvale na poziv komisije One su intervenirale u fondu posredstvom sufinanciranja i no to je, to je šteta jer fond počiva na drugim temeljima. Bilo bi dobro da države članice sudjeluju doista u tome jer bi na taj način samo mogli povećati aktivnosti fonda. No tako je kako je za sad. U međuvremenu imamo evo četiri države članice, Francuska, Italija, Španjolska, E, koje su rekle da ukoliko ne bude e, investicija u fond, da se može ulagati u e, platforme ono, srednjoročno ili na nacionalnoj razini. Mi to pozdravljamo, želimo da i druge države članice slijede taj primjer. No, evo, to pokazuje da je suradnja između Europskog fonda za strateška ulaganja, EFSU, i raznih dionika na lokalnoj razini, dakle nacionalne, regionalne banke platforme, privatni partneri, javna tijela, dakle da ta suradnja e, jest od e, osobitog značaja. Tako će biti u budućnosti. to je bila prva točka koju sam htio ovdje iznijeti. Dakle, moramo paziti da ta suradnja dobro funkcionira. Što to znači? ne smije doći do renacionalizacije fonda. Postoje kriteriji koji moraju biti europski kriteriji, no usprkos tomu mora biti moguće da poznavanje regija država članica, da to bude iskorišteno kako bismo mogli e, zajamčiti bolju suradnju kako bi jedinici u regijama, državama članicama mogli sudjelovati u fondu za jamstvo jer na tome trebamo raditi kako bismo iznašli pametna rješenja. Iz tog razloga smo i e, predstavili određene prijedloge. Na primjer, očekujemo da nadležni odbor za ovaj fond, osobito kada se radi o ocjeni e, vrijednosti i zrelosti projekata, bilo bi dobro da se usredotočimo dakle, na europskoj razini da se vidi što se radi Zatim moramo paziti da bude dobrih investicija i tu se slažem sa Jose Manuelom. Ne smijemo, ne bismo željeli financirati ništa što je već bilo financirano. Ne smijemo, ne bismo htjeli financirati nešto gdje treba oduzimati prethodno dodjeljeni kapital, već želimo financirati nešto što treba tek financirati. To želimo objasniti, i želimo financirati najrizičnije operacije koje do sad nisu, odnosno rizičnije nego što je prethodno bilo odobreno, ali koje svojom kakvoćom opravdavaju to ulaganje, osobito kada se radi na primjer u sektoru prometa, o malim srednjim poduzećima, a isto tako i za modernizaciju energetskih infrastruktura i ulaganja u energetsku učinkovitost. Na primjer, to su sektori koja bi trebalo ulagati da se može uspješno napredovati. Dakle, nije nikako iznenađenje kada imamo primjer članak 5.2a što govorimo o dodatnim e, kriterijima kako bi se upravljalo i kontroliralo e, veće rizike, ali koji bi mogli jamčiti bolju isplativost ulaganja. Zatim, kako je ovaj fond financiran? Mi, se, mi smo se usredotočili na nadležnosti Europske investicijske banke. Isto tako imamo jamstvo Europske unije, dakle treba posebno za člankom četvrtim i razni fondovi moraju mora se moći posegnuti za njima. I svjesni smo da će oni pretrpjeti e, gubitke kao fast loss i e, opće jamstvo. Dakle, ponavljam, ovo jamstvo ovisi o proračunu Europske unije. I evo, možemo napraviti jedan eksperiment na kraju ovog zasjedanja. Ja bih htio da mi svi date svoje novčanike, svoje kreditne kartice, i dajte mi malo manevarskog prostora i onda ćemo Jose Manuel i ja uložiti vaše novce. Što biste mi vi rekli? Rekli biste mi, imamo mi povjerenja u vas, simpatični ste nam, do sad niste nikog od nas prevarili, ali tko će upravljati tim investicijama? Tko će biti taj koji će kontrolirati i bit, starat se da sve bude jako razumno. Dakle, mi imamo povjerenje u vas, ali želimo znati u kakvom, kakvim okolnostima donosite te odluke, s obzirom da mi vama dajemo svoje novce. I eto, to je upravo ta situacija u kojoj sad nalazimo, dragi kolegi. Nije iznenađujuće što je parlament u, u ovakvoj situaciji, što govorimo, učinit ćemo sve da fond funkcionira. Ali istovremeno moramo eh, polagati račune eh, glasačima, eh, poreznim obveznicima i moramo im dati neka jamstva i jamčiti da će se sve e, da će sve biti kao što smo i rekli. Dakle, to nije pretjerana birokracija, već jednostavno odgovornost i politička, politički odgovorno djelovanje. I iz tog razloga želimo imati mogućnost polaganja računa, izvješćivanja, no što je s nužnim osobljem za upravljanje svih tih e, operacija, treba ih odabrati i mi želimo imati pravo reći tko može u tome sudjela, želimo znati ko će biti ti stručnjaci, ne umjesto drugih institucija, već želimo pomoći da da dođe do dobrih prijedloga. Ne mislim da su to pretjerani zahtjevi, već e, razumno Hvala. Hvala lijepa. E, sada ćemo e, dati riječ onima među vama koji žele uzeti riječ. Možete reagirati na ovo što su rekli izvjestitelji gospodin Fernandez i gospodin Bolman. Najprije gospođa Gardija Zabal. Hvala vam. Nakon što smo čuli naša dva izvjestitelja, nema se više što puno dodati. Od samog početka suradnja između dva izvjestitelja uh, je bila odlična, njihova suradnja i uh, suradnja nas ostalih zastupnika. Uh, imali smo prilike razgovarati i u klubu zastupnika socijalista o tome i jedan dio tih ideja najvažnija su zapravo, najvažnije ideje su već um, uključene u prijedlog Uga Bulmana i Fernandosa. Eh, spomenuli ste fleksibilnost. To je jedna od riječi koju najviše koristimo, zato što od prvog dana naravno ne možemo znati što će se dogoditi u budućnosti. I kada smo pregovarali eh, ovaj sadašnji financijski okvir, tražili smo fleksibilnost kako bismo mogli prilagođavati proračun izvanrednim okolnostima. Danas na stolu imamo Junckerov plan nije bilo predviđeno da, tam, da se taj plan pojavi i upravo zato su nam potrebni instrumenti za fleksibilnost unutar proračuna kako bismo taj plan mogli isfinancirati. I to je sada prijedlog koji imamo na stolu. Zašto moramo o tome odlučivati danas? E, rezanje programa mm, instrumenta za povezivanje Europe i obzor 2020. Toliko e, smo vremena i truda utrošili u pregovaranje tih e, programa i kako bismo isfinancirali jamstvo iz proračuna za, uh, za prikupiti ta sredstva moramo rezati spomenute programe. Mi smatramo da to nije potrebno. Zato što jamstvo koje je stvarni temelj Junkerova plana, jamstvo nije u opasnosti. I to je, prvi, to je prva poruka koju moramo jasno reći. To se uopće ne dovodi u pitanje. Osim toga, jako puno projekta, jako puno prijedloga ide u smjeru da 16 milijardi bude garantirano i ako e, taj novac bude potreban, on će biti tu. No naravno, očito je da danas ne možemo znati što će se dogoditi s proračunom 2017. I može se dogoditi da se neki program iz ovog ili onog razloga se ne provodi e, kako smo očekivali, kao na primjer, e, kao što se događa sa proračunom iz 2013. Zašto bismo morali oduzivati sredstva iz instrumenta za povezivanje Europe iz obzora 2020. ako postoje druge mogućnosti? Kao što su rekli izvjestitelji, imamo instrumente za fleksibilnost, imamo isto tako određeno manevarski prostor pod stavkom 1a, tako da mislim da to možemo reći. iz proračunskog stajališta mislim da je ovaj prijedlog e, savršeno obranjiv, tehnički je dobar i mislim da ne dovodimo u rizik jamstvo europskog proračuna i da će ovaj plan funkcionirati. Biće ovdje, e, očekujemo sada amandmane, još ćemo jako puno o tome razgovarati, ali i e, vijeće ima još mjesec i pol. Eh, vijeće se tako mora znati da mora o ovom izvještaju pregovarati s parlamentom i s parlamentom postići dogovor. Hvala lijepa. Da, imate pravo, morat ćemo uvjeriti vijeće. Gospodin Lunas. Lunas. Hvala. Za početak moram reći da nažalost gospodin Ashworth neće danas moći biti na ovom sastanku, ali sam e, o ovoj temi e, razgovarao s njim kako bih znao koja je točno stav kluba ETR. Er. Moramo biti otvoreni. Mi nismo nedovoljno konkurentni i u Europi i e, to je glavni problem. I zato ću se ja ograničiti na dvije i po minute, ali budući da se nalazimo u situaciji nedovoljne konkurentnosti, dakle jasno je da ovaj investicijski fond ne može biti nadomjestak za strukturne reforme i e, probleme s javnim financijama u pojedinim zemljama. Ovo nisu obična vremena, kao što smo ranije rekli, izvanredne vremena zahtijevaju izvanredne mjere. Mi smatramo da one moraju biti privremene. Možemo dakle govoriti o ovom investicijskom fondu i onome što treba napraviti na planu ulaganja, ali bilo bi čudno da imamo e, jedan e, stalan instrument kako bismo rješavali pitanja ulaganja u Europi. Što se e, tiče ovih fondova koje mi smo zapravo trebali zvati jamstvima, ako želite da privatni sektor sudjeluje u tom projektu, a mislim da je to ono što svi mi želimo, onda je važno da je ključan element bude da projekti koje se budu financirali budu e, oni koji to i zaslužuju. Gledati na projekte i birati ih na političkom e, temeljima ne bi privuklo ulagače. Jako ćemo se morati pozabaviti onim što rade upravljački odbori kao i koje će glasačka prava imati države članice koje bi ušle u te fondove. Ono što je možda najvažnije, za nas je od vitalnog značajna da ti fondovi za ulaganja ne podrivaju višegodišnji financijski okvir Europske unije. I isto tako tražimo da se održi financiranje za temeljno e, istraživanje. Hvala lijepa. Dragi kolege, imam nekoliko točaka s kojim, o kojima želim da danas razgovaramo. Prije svega, naglasak se mislim mora staviti na polaganje računa i transparentnost postupka donošenja odluka u okviru ovog investicijskog fonda. To je ključno. Dakle, miješanje politike u način biranja projekata ne bi trebao postojati. To treba vrlo jasno reći. Treba iznad svega naći načina da se nadziru ti e, projekti kako bi se izbjegle sve malverzacije vezan za taj e, fond. I zato se oštro protivim da političari izravno imenuju ljude u te strukture Mislim da mi moramo imati način da mi saslušamo kandidate, ali da konačnu odluku ima upravljački odbor. Mislim da je to demokratski način e, na koji treba raditi i sva imenovanja trebaju se napraviti na temelju stručnosti. Drugo, E, pozdravljam to da će se sve ovo uključiti u izvješće parlamenta, a to su rekli kolega koji su se javili prije mene. E, moramo znati e, odakle će dolaziti sredstva svake godine. To ono što mislim da je bitno da 8 milijardi treba kontrolirati odnosno uložiti na jedan e, vjerodostojan način. To je važno i za tržišta. 8 dakle, milijardi transparentno i ništa manje. Kolega Bulman govorio je o sjednilovanju država članica. U ovoj fazi oni u tome ne sudjeluju. Ja mislim da je to zato što ima premalo poticaja da oni sudjeluju u tome. Dakle, mislim da sve ono što im se nudi, glasačka prava i slično, je premalo za države članice. Mislim da im moramo ponuditi više ako želimo da sudjeluju u budućnosti. Hvala, gospodin Hvala lijepa. Evo, samo kratko za početak se želim zahvaliti izvjestiteljima na izvrsnom poslu e, koji su stvarno e, lijepo obavili. Čestitam izvjestiteljima u sjeni. Mislim da ulagačima nisu potrebni jako ispolitizirane metode rada. Njima je iznad svega potreban na dobra pravna utemeljenost. Sve u svemu projekt je dobar, ali potrebne su i neka, potrebna su neka poboljšanja. Ja smatram dakle da treba upravljačka tijela biti neovisna. Isto tako moramo paziti kakve zahtjeve postavljamo. Ti zahtjevi ne smiju predstavljati prepreke za projekte moramo se koncentrirati na kvalitet tih projekata, ali isto tako i na njihovu održivost. Smatram da je nužno da ne pravimo dodatne prepreke birokratske prirode. Izvješća je nešto što je opravdano, ali moramo se pitati tko ih treba napraviti. E, Europska investicijska banka bit će odgovorna za sve operacije, ali budimo li se koncentrirali na e, banke za razvoj i za mnogo drugog, onda će to predstavljati previše elemenata i to neće biti u skladu s našim interesima. Još nešto, mogli bismo e, pogledati naručiti studiju je li ona potrebna ili nije. Dakle, to je e, bitno. E, ako dakle sve ovo ima pozitivan učinak, to će biti povoljno i za zapošljavanja. I još jedna stvar o koje e, moram reći par riječi. Naime, vijeće sada treba donositi odluke, ali po pitanju konzultantskih usluga. Moramo vidjeti na koji način jer nama je važna e, kvaliteta, a e, ne kvantiteta. Gospodin Zani. Hvala. Izvran prijedlog dva su izvjestitelja je malen korak naprijed u odnosu na prijedlog komisije. Izvjesno je da je pozitivno da se više usmjeri na obilježa projekta, na primjer kada se radi o profilu rizika. I pozitivno bi bilo ponovno definirati e, kontekst e, samog investicijskog fonda E, također sam uočio nekoliko koraka naprijed što se tiče samog upravljanja i demokratskog polaganja računa. Međutim, potrebno je više transparentnosti, naročito kada se bude radilo o e, operacijama koje će se taj fond baviti. I ja sam e, skeptik prema tom advisory hub, dakle toj konzultantskoj savjetodavnoj centrali za koju stvarno ne znam u čemu će to biti pozitivno za ovaj projekt. Osobno uložit ću nekoliko amandmana. Jedno će biti vezan e, za to što kriteriji ulaganja još nisu jasni i to je jako važno reći. što se tiče pristupa od godine do godine da se nađu sredstva kojim će se pokriti jamstvo. Možda taj pristup e, može biti fleksibilan, s druge strane ne da je izvjesnost, dakle dosta je nesiguran za ulagače koji će izdvojiti sredstva za ovaj projekt. Mi bismo htjeli da se ponovno napravi E, proračun između strukturnih fondova i e, sredstva za mala i srednja poduzeća. Htjeli bismo da se malim i srednjim poduzećima posveti više pažnje jer oni su e, pokretač gospodarstva na kratki i na dugi rok. Želimo da u kratkom roku ti projekti daju ekonomske rezultate, ali tražimo da na ruki rok oni budu održivi i da imaju pozitivne socijalne aspekte. Moramo dakle način na koji se odnose ti elementi jedni prema drugima poboljšati. Hvala lijepa, gospodin Bogu. Hvala predsjedniče. Želim se usredotočiti na instrument za financiranje da želim reći odmah da se slažem s projektom i da se oslanjam na iskustvo Pučana iz prošlog saziva, osobito prošli proračunsko razdoblje, tim rokovi, kronologiju i čak ako nismo za ovaj plan, mislim da bismo trebali svakako imati na umu rezultate u okviru ovog saziva jer moramo realizirati posao dosta brzo, ali moramo imati kontradiktornu raspravu i privesti stvar kraj. kraj kakav god bio naš e, početni stav. Zatim kolega Balas je poslije pitanje o e, pravnoj sigurnosti i ja očekujem od komisije da uzme inicijativu te da je slijede države članice kako bismo znali kako ćemo buduće razmatrati izvršavanje ovakvih projekata. Kako dakle želimo tome pristupiti, da li želimo imati ovaj duge e, rokove za izvršavanje, kao što je to bio slučaj nekim državama članicama, za izgradnju, na primjer, tunela ili mosta. Ovdje uopće ne govorimo o smanjenju demokratskih prava i pravo na sudjelovanje, već prava prirode. Da li je na našem interesu da se međusobno blokiramo? Da li je to nešto što služi e, zapošljavanju u Europi? Još jedna stvar, dakle, na ovaj Tijekom rasprave s komisijom uvidjeli smo da se opredijelo za najjednostavniji način financiranja, ali ne znači nužno da je to najpametniji. Dakle, ovo nije stvar nepoštovanja, kao što bi neki to mogli E, pomisliti u komisiji to što mi tražimo e, rezervno rješenje. Dakle, komisija bi mogla biti kreativnija, to smo vidjeli za program e, konjunkture Baroso 1 i 2 komisiji, tako što se tiče prehrambenih pitanja 2008. godine. Dakle, tada se raspravio na kreativan način i to je bila volja za pokretanje projekata, no trenutno to ne možemo potvrditi da je tome tako. Što se tiče instrument za povezivanje Europe i istraživačkog rada i načina kako se raspravlja o ovim eh, mjestima. Mm, prikazani su ciljevi na težak način, dakle ovdje moramo raspravljati o člancima 18. i 19. njihovom ukidanju, da to bude temelj za financiranje, to bi bio dobar početak i svi mi u ovom odboru i drugom moramo tražiti alternativne rješenje kako bismo na kraju mogli naći najbolje moguće rješenje za jamstvo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 to što nemamo dovoljno vremena nije baš dobra stvar, naročito kada se radi o projektima e, od 300 milijardi eura. Dakle, treba imati vremena za razmišljanje. Možemo se pitati kamo bi išla ta sredstva da ovog fonda nema. Moramo sada razmisliti o nekim stvarima. Dakle, ovaj investicijski fond daje državne potpore, ali zapravo u Europskoj uniji takva vrsta potpora je zabranjena. Trebamo dakle imati pravne temelje, ne smijemo te pravne okvire zaboraviti. A sada mi se čini da sve ide jako brzo, barem u ovom tekstu kojeg imamo pred nama. Moramo gledati kakvi su uvjeti tržišta kada financiramo određene projekte, jer većina tih projekata bi trebala biti financirana iz privatnih izvora. Takve su nam želje. Moramo naći različite načine da namaknemo sredstva. To se radi na tržištima u okviru sadašnjih tržiš, vidova tržišnog natjecanja, ali moglo bi doći do narušavanja tržišta što bi bio problem. druga mogućnost je da onaj ko e, predlaže e, takav projekt e, zapravo se nađe u situaciji monopola. Želimo li mi stvarno da netko ima monopol i da mu mi damo sredstva za to? To moramo zaista dobro proučiti. Gospodin e, Bulman je rekao da bi taj e, dodatak e, mogao biti vezan za rizik na tržištu. Ja mislim da je to krivi zaključak. Rizik je nešto što nije jasno definirano, a nije nešto, dakle, ne samo dodatni rizik oni koji upravljaju projektom mogli bi na tome inzistirati, inzistirati na tom riziku kako bi dobili više sredstava, a taj projekt bi se ovako i onako financirao. Imamo različite projekte koje bi mogle dodati jedan rizik u ovom e, miksu projekata koji imamo, a rezultat ne bi bio zajemčen. Gospodin Denanu. Hvala. E, da, trebalo nam je sasvim sigurno dosta vremena da vidimo koje su boje povoji ove Junkerove bebe. Danas možemo tražiti nešto više i javno financiranje, financiranje iz javnog e, sredstava, ali budući da se radi o nečem što se zasniva na jamstva, mislim da je to dobro i da se trebamo za to založiti. Što se tiče toga je li to jamstvo solidno, o tome govori gospodin Juncker. Ja mislim da e, tu e, moramo ići i dalje jer to ne znači da nam ne trebaju ulaganja. Mislim da bi bilo šteta da nemamo financiranja primjerice za istraživanja. Jer e, primjenjena istraživanja su budućnost Europske unije. Gospodin Juncker kaže ne mogu trošiti novac kojim ne raspolažemo. S tim se slažem. Ali ništa nam ne brani da idemo tražiti novac. U tom smislu imamo ovdje određene manjkavosti. Mislim da moramo nastaviti raditi na europskim resursima i na porezu na financijske transakcije. Moramo si danas postaviti to pitanje. Moramo recimo imati e, porez e, na e, ugljih na granicama i slično. Borimo se protiv prijevara. Moramo u to uključiti, na primjer, sredstva koja će doći iz globa koje će se naplaćivati e, na planu zbog porezkih prijevara. Dakle, moramo tako organizirati E, sve ovo kako bismo mogli ići puno dalje što se jamstva tiče imamo i banke i, regionalne fondove koje bi mogli u tome sudjelovati tako bismo ih više uključili u cijeli ovaj mehanizam moram e, reći e, da je jako bitno da ne zadiremo u temeljna istraživanja puno govorimo o međusobnoj povezanosti, energetici i tako dalje. O mnogim aspektima vezanim za energetski sektor, ali ne toliko o e, temeljnim istraživanjima. Moramo e, i na tom planu omogućiti da se financiraju ta, e, takva istraživanja. Hvala. Gospodin Levandovski. Hvala. Govorit ću o dvije stvari. Dok sam slušao ranije prezentacije Junkerova plana, činilo mi se e, da e, sudjelovanje, sudjelovanje sredstava iz proračuna zapravo nije problem. A sada ispada da je to problem za parlament. Te da, mi, te da se mi u parlamentu moramo dogovoriti kako ćemo e, dogovoriti jamstva koja moraju doći iz proračuna. Rečeno mi je da se takav e, način pružanja jamstva da se s time neće složiti vijeće. Onda je E, opcija bila da parlament ide ispod gornje granice, a gornja granica je već vrlo uska, i da se to dakle koncentrira na istraživanje s obzirom da znamo da je uspješnost 14%, e, 9 od 10 prijava, prijavljenih projekata se odbija. Nisam vidio nove ideje o alternativnim načinima financiranja, jedna od njih je da se to odgodi za delegirana nacionalni postupak. Dobra ideja, dobra provokacija za vijeće. To znamo da će to povećati kontrolu parlamenta, ali isto tako e, smanjiti nesigurnost te smanjiti multiplicirajući efekt. To je osim toga i vrlo komplicirana godišnja, godišnji postupak. Drugo se odnosi na rezerve pričuve za uspješnost. Tu je vijeće jednoglasno, ali bojim se da to neće, zapravo to treba jednoglasnu većinu u vijeću, ali bojim se da to neće biti tako. Ono što preostaje je kreativnost E, i revizija globalne e, marže. Ne znam što mislite o tome. Mislim da ovdje ipak postoji neki manevarski prostor, da će ga biti na kraju e, pregovora, ali na početku mislim da bismo mogli malo provocirati vijeće. Tako da nemamo sada puno vremena za razgovarati o ovim alternativama i o tome kako će se birati projekti. Hvala vam. Merci, monsieur Hvala gospodin Eichhout. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Prije svega bih eh, zahvalio našim izvjestiteljima na ovom izvještaju. Ovo je puno bolja eh, varijanta od eh, prvotnog prijedloga komisije. I mislim da ovaj izvještaj ide u pravom smjeru. U klubu zastupnika zelenih ćemo se koncentrirati na tri glavne teme koja su i ključna područja u samom izvještaju, tako da to je dobar početak. To je prije svega upravljanje. I čujem da neki od mojih kolega tvrde da ne bismo trebali politizirati odabir projekata, s time se slažem, no istovremeno moramo imati na umu da taj novac bi trebao doprinijeti gospodarskom rastu u Europi i moramo osigurati da se dobro potroši. Jer na kraju krajeva ipak oduzimamo sredstva iz europskog proračuna, a mi smo odgovorni za to kao su zakonodavac. Upravo zato moramo osigurati da se dakle sve provodi na pravilan način. I izvjestitelji pokušaju, uh, inzistiraju na upravljanju i to je, ja mislim, dobra stvar. Druga stvar, Treća stvar je proračun i odakle dolaze sredstva, ali to ću ostaviti kolegi iz odbora za proračune da to objasni, a ja ću se koncentrirati na kriterije. Vidim e, neka poboljšanja, ali isto tako vidim da još postoje rupe kad gledamo na koji način se definiraju kriteriji. Prije svega mislim da bi e, ulaganja trebala doprinijeti ciljevima i strategije Europa 2020. te naravno makrogospodarskim ciljevima. Tu naravno poneprije mislim na utjecaj na radna mjesta i na BDP. To se mora dogoditi. I u tom smislu ne bismo trebali raditi kao i inače, kao i do sada. I zato sam malo kritičan prema komisiji koja e, tvrdi nemojte izmišljati previše kriterija jer moramo biti brzo, brzi, a s druge strane u samom nazivu fonda jest e, strateška ulaganja. I moramo osigurati dakle da se s ovim fondom ne nastavi ova dosada uobičajena praksa. Osim toga, u članku 1 vidimo dakle da se govori o 3000 zaposlenika kad je riječ o definiciji malih i srednjih poduzeća, a inače govorimo o 250. Tako da i tu je eto jedan, jedna velika nejasnoća. Dakle imamo definirane kriterije i onda plus još ta sredstva mogu ići malim i srednjim poduzećima. Ali ako su mala i srednja poduzeća ovako široko definirana, znači da jako puno tvrtki pada u tu kategoriju. 200, e, ako definiramo da su mali i srednja poduzeća, poduzeća sa, 200, sa do 250 zaposlenih, to je već 67% radnih mjesta u Europi je u tim tvrtkama. Hvala gospodin Torvalds ima riječ. Chair, uh, and thank you. Hvala vam. Hvala i našim kolegama izvjestitelja, mislim da su odranili odličan posao. Uh, mislim da imamo ovdje barem četiri problema. E, prvi je to što komisija misli da može e, naći prečicu i pobjeći iz toga. To će nas dovesti do mogućnosti da nas se ucijenjuje ako ne budemo igrali po njihovim pravilima. Ako ne budemo igrali po njihovim pravilima, oni će biti ljuti, a mi ćemo biti uplašeni, mi ćemo se bojati. Drugi problem su rokovi Treći nedostatak kreativnog razmišljanja, to je već spomenuto. Ono što mene smeta je malo primitivan e, način razmišljanja o novcu u komisiji. Oni novac vide kao nešto vrlo konkretno. Možda bismo se mogli vratiti na Jakuba Fugu i vidjeti da Eh, jamstva dobro funkcioniraju u bankarskom svijetu. To se događalo u ranom 16. stoljeću. Tako da nije to nikakva velika novost u bankarstvu. I sad ako pogledamo kako dajemo eh, i jamstva u Ukrajini, ovo možda nije dobra eh, usporedba, ali E, vidite da to ostaje u proračunu i da su jamstva dovoljna. Tako da mislim da bismo to trebali malo produbiti. Komisija mora razmisliti koji će se dijelovi moći premještati u budućnosti. Imamo vlastita sredstva, imamo gornje granice, imamo analizu višegodišnjeg financijskog okvira i moramo pronaći nešto što se zove dakle nešto što, da bismo učinili da bismo imali više Europe kako bi rekao naš uh, kolega Bulman a sada moram otići na plenarnu uh, govoriti o brancinima tako da ću sta, ovdje stati Merci. La parole est à monsieur Maraga. Hvala gospodin Maraga, Sí, gracias, presidente. Hvala vam predsjedniče. U ovom zajedničkom odboru moramo definirati zajednička pravila za procjenu i za e, izvedivost ovog fonda, a ostale, ostali odbori će definirati prioritete, područje primjene i koncentrirati se više na sektorske rasprave. Tako da siguran sam da ćemo još razgovarati o kriterijima, o uvjetima, i posebice o odabiru projekata. ja bih htio napomenuti tri stvari koje bi trebalo uključiti normativno, ne samo kao opće kriterije u e, zaključni tekst ovog plana. Prije svega govorimo o, o projektima visokoga rizika Znam da se, tu, da se mislilo i na podijeljeni rizik, neće se nikako prihvaćati nula rizika. Dakle, druga stvar. Kao što je već rečeno, moramo uh, ulagati u projekte koji će pomoći održivom razvoju gospodarstva, potaknuti otvoreno tržište i neće poticati situacije oligopola ili monopola. Naravno, mora se raditi na smanjenju nejednakosti. Ne kroz sustav kvota, ali ćemo se morati koncentrirati na to da gledamo hoće li se nekim projektima smanjiti nejednakosti među regijama. I tako ne možemo imati jedno simplističko viđenje fonda koje ako želite novac morate provoditi pravila, a ako želite uvjete za, privatne, za privatna sredstva ti projekti moraju biti usmjereni na cijelu Europsku uniju. Drago mi je da su izvjestitelji jasno rekli da kriteriji koji su predloženi za fond nisu najprimjereniji kad je riječ o e, sredstvima iz proračuna. Uvjereni smo, baš kao izvjestitelji, da predviđeni e, instrumenti fleksibilnosti plus e, dostupne marže moraju biti dovoljni temelj barem za ovu početnu raspravu. To neće spriječiti da se razgovara i o ostalim izvorima financiranja, a mi moramo biti spremni se vratiti na ovu temu. U svakom slučaju, to neće biti e, slučaj da ćemo sredstva oduzimati iz obzora 2020. instrumenta za povezivanje Europe. Hvala, evo upravo vidimo da je prošao već jedan sat i s obzirom da smo zajedno predsjednici i e, da je Roberto Galtieri mora poći, Pavlo zabobitkan preuzima dakle predsjedništvo. Hvala. A sada riječ ima uh, gospodin Imate dvije minute i pol. Hvala vam. Mi nismo pretjerano entuzijastični oko ovoga, no oko nekoliko stvari smo ipak vrlo skeptični. Prije svega mislimo da je ovo politička odluka u ovim okolnostima nešto moramo poduzeti i Junckerov pristup je jedna od opcija. A sada se moramo koncentrirati na vjerodostojnost projekata i bojim se da to ne možemo naći. Postoji bojazan oko multiplicirajućeg efekta, to je malo e, situacija hokus pokus. Zatim se govori o uzimanju sredstava iz različitih e, fondova. Sve mi se to čini poprilično nejasno, ne zna se odakle dolazi novac, kriteriji su nejasni, tko su poduzetnici koji će sudjelovati, hoće li novac biti dodijeljen po zemljama, koji će se financijski instrumenti koristiti. Jako je puno toga nejasno. Nema kriterija za profitabilnost, e, nisu definirani kriteriji za projekte koji će biti prihvaćeni i mislim da e, bismo svi željeli vidjeti malo više jasnijih pravila. U Europi postoji problem e, i to i zato se i nalazimo u ovakvoj situaciji. Postoji jako puno problema u zemljama eurozone i u zemljama izvan eurozone. I teško će biti sve to uskladiti. I naravno da je politički input vrlo važan. Koliko god svi govorili da se e, ovo, cijela ova priča ne želi politizirati. Muchas Hvala gospodine Anemans. A sada gospodin Kolner ima riječ na dvije minute i pol. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Hvala vam. Ja bih e, se htio osvrnuti na dvije teme. Dakle, govorimo o e, 315 milijardi eura. Lako je razbacivati se s brojkama, ali mi želimo, ali mi želimo reći da želimo financirati projekte s tim sredstvima. To znači da bismo morali ulagati oko 10 e, milijardi u projekt, to nije baš puno. U tom slučaju bismo mogli financirati oko 3000 i nešto više projekata. Dakle, to su projekti, to su brojevi. No, projekti moraju biti održivi, moraju biti isplativi, moraju biti strukturirani i profitabilni. Jesmo li definirali zajedničke ciljeve? Jer moramo imati na umu činjenicu za dakle dodatne E, sredstva. Dakle, ako je projekt dobar kao što zvuči, da li su mu doista potrebna onda dodatna sredstva? Vjerojatno bi se ta ulaganja dogodila i bez ovog e, plana. Tako da ne znam kako ćemo pronaći te genijalne upravitelje koji će moći e, koji će odlučivati hoćemo li imati 30 ili 3000 projekata, koji će procjenjivati na tisuće i tisuće prijavljenih projekata na temelju jasno definiranih kriterija koje moramo dogovoriti. Čuo sam e, da se govori i o e, nadzoru, no ne znamo tko će to provoditi i koja su pravila. Tko će pisati izvještaje, tko će ih čitati. Mi mislimo da će to sve biti dobro zato što mi pokušavamo učiniti nešto dobro. Na kraju treba sve to i procijeniti a, gospodine Bulman, ne želim vam baš dati svoju kreditnu karticu, ja ću ipak držati svoj novac ako nemate ništa protiv. Hvala. A sada gospodin Vali. Hvala. Hvala i našim izvjestiteljima jer kao što je rekao ranije moj kolega Zani, ovaj e, prijedlog je mnogo bolji od prvotnog prijedloga komisije. Naravno nismo još uvijek došli do konačnog prijedloga. Ja sam htio istaknuti sljedeće nedostatke. Naravno moramo pronaći e, sredstva zato što ne možemo oduzimati novac iz istraživanja. Stoga ćemo dati e, prijedlog. Mi smo primijetili Pronašli smo prostora gdje se novac troši, e, trati i zato smatramo da bismo trebali novac uzeti iz tih područja, a ne iz istraživanja. Zatim, želimo izbjeći da se stvori jedan klijentelistički sustav e, gdje će se javni novac koristiti za privatne e, projekte. I i u financiranju projekata postoje određeni nedostanci, jer e, projekti koji su u proteklih nekoliko godina financirani ovom metodom su pokazali upravo te neke nedostatke. Dakle, privatizacija javnih usluga, na primjer, to je bila jedna od posljedica. Stoga moramo pronaći jedan novi način da odabiremo projekte i nađemo novi način e, financiranja. mala i srednja poduzeća su ona koja donose gospodarski rast, a ne e, infrastrukturna ulaganja. I još jedna mala kritika. Trebali smo imati plan ulaganja kako bismo ponovno pokrenuli europsko gospodarstvo, 315 milijardi, čak i kad bi to uspjelo podijeljeno na tri godine, to je oko 100 milijardi eura godišnje i ako to podijelimo po zemljama to je manje od 5 milijardi eura e, po državi. Shvaćate li sada koliko je zapravo taj učinak e, slab i koliko je ovo bio više marketinški trik? Trebalo bi nam ipak nešto više za pokretanje gospodarstva. Hvala vam gospodine Vali, a sada gospodin Tomagi. Monsieur le Président, euh, merci. Hvala da iznesem tri stvari, tri zabrinutosti. Prva observacija tiče se geografske raspodijeljenosti. Slažem se s kolegama koji kažu da treba izbjegavati nacionalizaciju, no ne mislim da ćemo moći izbjeći ciljeve gospodarske, socijalne i teritorijalne kohezije i pozivam odbor za gospodarska pitanja i odbor za proračune da budu pažljivi na ono što govori odbor za odbor regija i regije Europe koje su zabrinute glede opasnosti da ti krediti budu samo koncentrirani u velike europske metropole te da će biti zanemarena na mjesta gdje su upravo investicije potrebne. Podsjetimo da je cilj Junkerovog programa i zapošljavanje, te bi bilo doista čudno da ne bude nikakvih investicija u onim regijama gdje je nezaposlenost e, najveća. Tako da ne mislim da bismo smjeli zanemariti taj cilj kohezije svom jutros je bilo riječi o korištenju rezerve performanse i podsjećam vas da je to pitanje koje se tiče regionalne politike. Naime, u prethodnom sazivu smo pregovarali o toj rezervi performanse. Ja sam bio na jednom od tih e, pregovora koji su bili iznimno teški. Te ne vidim kako možemo tek tako, a da nismo se postarali za neka jamstva, preuzeti takve angažmane. Moramo biti iznimno oprezni. Druga primjedba tiče se takzvanog upravljanja. Da, potrebna je veća kontrola, veća transparentnost i mi ćemo uložiti amandmane s tim u vezi i mm, otrićemo da ne bude sukoba interesa između onih koji će trebati donositi odluke s jedne strane te privatnih ulagača s druge strane. I zadnja stvar je jednako važna. Naime, mi smo sad u zakonodavnom postupku i znamo, molim vas, puno je vremena već prošlo kako govorite, Dakle, posjećam, trebamo brzo djelovati i komisija napreduje i ponekad nam se čini da se donosi odluke sa državama članicama, a posao koji mi obavljamo će biti od slabog učinka. Hvala. Najviše hvala gospodine Omarži, sada gospođa Hubner ima riječ. Mikrofon. Ja hvala. Evo prvo bih želio komentirati ovo što je Udo Bulman rekao e, kad je rekao da žali da države članice jako slabo doprinose u ovom temelju. Dakle, ako bismo bilo bi Osobito mislim da je bilo najbolje da države članice ne doprinose ovdje, zato imamo i ove platforme za ulaganja na kojima mogu, kojima mogu sudjelovati i e, ako bismo posegnuli za nacionalnim proračunima, odnosno sredstvima država članica, onda bi to moglo uništiti cjelokupni projekti. Moj drugi komentar tiče se odgovornosti Europskog parlamenta kao e, tijela zaduženog za proračunska pitanja, jer htjela sam vidjeti kakav ćemo mi nadzor moći imati i vjerojatno moram malo bolje proučiti, proučiti ovaj prijedlog, ali ovdje mi se čini da imamo neku eksante ulogu u kontekstu e, strategije ulaganja ili možda bi bile neke strateške smjernice bile jako korisne. Moj treći komentar i sljedeći, jeste uzirao za razmatranje činjenicu da ta jamstva koja nadamo se neće biti korištena, da se, da se vrate u programe iz kojih su povučena. I e, nekolicina kolega spomenula je e, upitnost tog advisory huba, jer mi smo imali već jedno iskustvo ranije e, tri, 2007. tri predstavnice europske su tako nešto napravile i vidjeli smo da e, sposobnosti izrade projekata koji moraju zadovoljiti brojne značajne kriterije podrazumijevaju da se uđe u, da stupi u novi sistem financijskog inženjeringa. Dakle, ti kapaciteti nisu E, ne odnose samo na najmanje razvijena gospodarstva, već i na najrazvijenija, tako da ta e, savjetodavna tijela moraju biti dobro osmišljena. I moj peti komentar odnosi se na saslušanje Europskog parlamenta. Ispričavam se, ali moram ovo reći. Drugi su govorili četiri minute. Ovo je jako važno jer doista sumnjam o tom naše, o smislenosti naše uloge glede saslušavanja tih stručnjaka jer Ekon ima iskustvo s tim u vezi, ali što sa svim onima koji će biti odgovorni za upravljanje eurozone, ali, odnosno to su stručnjaci ali moramo imati, moramo imati pravo nadležno tijelo koje će biti odgovorno za uspostavu hjerarhije u tom sustavu, ali ne smo to raditi parlament. Hvala. Hvala, riječ Hvala, neću ponavljati pohvale. Izvjestiteljima u svakom slučaju im, evo, dobar posao. Imamo impresivan niz amandmana, osobito oni koji se tiču upravljanja i odgovornosti. Sigurno sam da se dovezio na komentare mnogih kada predlažem eh, da ona rečenica koja kaže vjerujte mi ja sam bankar nije nešto što nadahnjuje, udahnjuje povjerenje u, po Europskoj uniji i to naglašava značaj Europskog parlamenta kada se radi o ocjeni ove uredbe koja se predlaže i eh, glede dodane vrijednosti, onoga svega što se predlaže. Također mislim da e, mjerljivost e, dodanosti i referenca na zapošljavanje su važni. Te pitanje o tome otkud dolaze novce. Naravno, e, ja sam ja sjedim u Ekonu i jasno je da je ključan značaj nepovratnih sredstava za istraživački rad i mislim da se mora praviti, mora to imati na umu i komisija i vijeće su to trebali, to pokušali eh, razvodniti, ali ovdje imamo jako važnu stvar koja, koja je od ključnog značaja za istraživački rad. Zatim, želim spomenuti ovo što su kolege rekle o ovom ovoj savjetodavnoj centrali koja predstavlja pravododavnu vrijednost za sve jer ne postoji dodatna svijest, odnosno razumijevanje o tome od kud i kako se e, povlače sredstva, tako da mislim da taj Europski savjetodavni centar za ulaganja može biti od velike koristi. Najljepša hvala, gospođo Mudi. Gospodin Karin se treba javiti za riječ, ali ga ne vidim, ne, nije tu. Gospođa Ferrer ima riječ onda. Bueno, gracias. Um, <laughs> I, Ne želim ponavljati što je rečeno, dakle, naravno zahvaljujem dvojici su izvjestitelja, mislim da je jako važan posao. Kao drugo, mislim da moramo zalaći u pojedinosti ovog teksta, jer nije jednostavno vidjeti kako cijela financijska struktura funkcionira, imamo tu e, savjetodavni centar za ulaganja, e, odbor za e, upravljački odbor i ove druge elemente koji će nam pomoći da sagledamo u cjelini. Zatim želim naglasiti potrebu da se bolje shvati e, bolje upravljanje, jer s jedne strane imamo situaciju koju potiče članak treći, gdje prema kojem upravljački odbor e, upravlja e, iznosom koji je stavljen u fond te nakon što strateške orijentacije podijele e, nadležnost za to između komisije Europske investicijske banke u kasnijoj kasnijoj etapi moramo biti sigurni da te strateške orijentacije neće biti preusmjerene od strane jakih dionika koji možda dolaze čak i izvan Europe. Te povrat e, ulaganja uloženih sredstava. Dakle, to je prva stvar. Zatim druga tema odnosi se na kriterije koji bi trebali ukloniti velike neravnoteže u Europi, jer to je problem. U određenim dijelom Europe postoje brojna ulaganja, a u drugima ne. Dakle, ta velike regije mogu imati ulaganja bez problema, a ovi drugi ne. Dakle, ovi Zatim imamo i neka neovisna tijela, te platforme koji trebaju biti potvrđeni i ratificirani od nekog novog neovisnog tijela odbora nad kojim mi nemamo skoro nikakav nadzor jer može tu doći do saslušanja, ali funkcioniranje cijelokupnog sustava po mom mišljenju izmiče dakle, nadzoru vlasnika, da se tako izrazim, vlasnika jamsta barem. Dakle, to mora biti doista razjašnjeno kako bismo mogli znati kako da taj stroj ide u onom smjeru kojim mi želimo. Dakle, evo, to su opće moje e, napomene i budno ću motriti na tim svim A sada ima riječ izvjestiteljica odbora za turizam, gospođa Ajala. Hvala vam, predsjedavajući. Najprije svega želim zahvaliti našim kolegama na pripremi odličnog izvještaja prepunom hrabrih prijedloga. Prije svega, jasno je koliko je inicijativa Juncker korisna, to uopće nije upitno, i, to pos i mi iz odbora za promet i turizam to podržavamo. Zato što je namijenjeno poticanju gospodarstva i poticanju ulaganja u Europi. No smatramo da ne možemo oduzimati jednima da bismo dali drugima. Tražiti novac u dva E, instrumenta Europske unije koji su najvažniji za Europu 20, e, 2020, to su CEF i e, dvije Obzor 2020. Čini mi se da je to ipak bilo malo preubrzano kako bi se pronašao laki novač, novac, jer čini mi se da to uopće nije dobra ideja. Dakle, oduzeti sredstva iz ta dva instrumenta mislim da šalje pogrešan e, znak kao da smo protiv ciljeva strategije Europa 2020. i e, ciljeva predviđenih instrumentom za povezivanje Europe. E, parlament mora vratiti svoju ulogu u pronalasku resursa. Mi jesmo stručnjaci za to, to smo pokazali u svim ovim godinama kako smo imali problema sa plaćanjima. Osim toga, Europska investicijska banka nam je rekla da ne treba gotovinu, već jamstvo. A jamstva se mogu graditi na različite i kreativnije načine. Osim toga, rečeno nam je da nije nisu se spominjale prva i druga godina, već treća i četvrta. I stoga mislim da ipak moramo iskoristiti fleksibilnost i pronaći sredstva negdje drugdje, a ne u cefu Zatim tema upravljanja. Nacionalne platforme su vrlo važne kako bi se pronašla sredstva, a i kako bi se pronašli e, izvedivi interesantni projekti. Dakle, u e, CEF-om su predviđeni e, nacionalni planovi, a kad je riječ o financijskim stručnjacima, E, ti stručnjaci ne, trebaju biti samo financijski, dakle ne iz sektora financija, već i e, iz različitih sektora. a pakt o stabilnosti ne smije biti prepreka za ovu inicijativu i za to se moramo pobrinuti. Hvala. Gospođa Ajala, a sada riječ ima gospodin Bjegas. Ora, eh, eu primeiro, em primeiro lugar <clears throat> gostava de eh, reafirmar eh, as divergências de fundo que nós na GUE temos em relação Evo, za početak moram reći da mi u klubu zastupnika GUE imamo neke stvari koje gledamo na različiti način. Samo i strukturi ovog projekta i E, mislimo da je situacija tako da sada nema ulaganja, situacija je blokirana. Zašto nema ulaganja? Jer nema povjerenja. Moramo to shvatiti kako bi e, smo zapravo shvatili da mi tražimo neka vrsta u kenezijanskog rješenja koji bi omogućilo gospodarstvu da izađe iz ovog e, iz ove blokade u kojoj se sada nalazi. Ja sam e, kontaktirao na desetak poduzetnika iz Portugala. Mi smo razgovarali o perspektivi e, liberalizacije u potpunosti tržišnog natjecanja, otvaranja, potpunog otvaranja svjetskih tržišta. Međutim, ta alternativa je nešto što nije ulila nimalo optimizma. Zato mi predlažemo tržišno rješenje. Ako tržište ne funkcionira i to iz razloga o kojima sam malo prije govorio, ja mislim da je u tom smislu u tom času teško naći ispravno rješenje. Mi ne razumijemo, a mislimo da niti građani to ne razumiju. Što ne razumijemo? Da Europska središnja banka koja ima mogućnost intervencije, koja može kupiti za puno novaca veliki javni dug, ne može financirati javna ulaganja. Dakle, može kupovati dug, a ne može financirati ulaganja. Tu se kod nas javljaju velike sumnje koje su zapravo sumnje u općenito funkcioniranje ovog sustava Europske unije. Što još nas brine? Upravljanje, e, procjene i jamstva kako bismo mogli računati na ispravan raspodjelu sredstava. Tu nema nikakvih nacionalnih kriterija. Što bi drugo moglo dati pravično rješenje kako bismo omogućili teritorijalnu koheziju koju svi želimo. I zato je model financiranja koji je ovdje predložen eh, javno eh, i privatno kombinacija i to kod nas izaziva jako velike sumnje. Nina Gilima riječ. Hvala Ja imam Želim eh, zahvaliti izvjestiteljima na izvješću. Eh. Podržavam veliki broj komentara koji su kolege već iznijeli. Te mislim da argument da mi kao su donos, su, su odlučivač eh, glede pitanja proračuna imamo pravo na riječ što se tiče ovoga svega i Jozovih pitanja e, upravljanja. Dakle, moramo isto tako imati veliku, veću fleksibilnost što se tiče financiranja. Mislim da je važno da države članice doprinose ovom fondu, da ga jačaju i treba vidjeti kako se s ovim postupa na e, fleksibilan način u nacionalnim proračunima. A što se tiče kriterija za e, odobravanje projekata, pa jasno je da moramo jasno istaknuti da je prioritet ovog cijelog fonda gospodarski rast i stvaranje radnih mjesta. Dakle, jedan kolega je rekao da se moramo usredotočiti na prometne i energetske projekte. Ja želim predložiti još jedan koji je kreativna i kulturna industrija kulture tako da se proširi to sve, ali mislim da je to oblast u kojoj možemo brzo e, stvarati radna mjesta i gospodarski rast, tako da evo predlažem da se i to uključi među prioritete. Hvala. Hvala. Gospođa Vajder ima Hvala. Najprije želim zahvaliti obojici izvjestelja, gospodi Fernandešu i Bulmanu. Nakon izvješća ovaj projekt je postao znatno jasniji i učinkovitiji. E što bih htjela da se sad osnaži. Dakle, cijelim e, napomene kohezijskih ciljeva u ovom izvješću. Ovi kohezijski ciljevi su jako važni i važni su za brojne države članice i imamo neke zemlje u kojima BDP po glavi nije visok. Dakle, ako će projekt nositi samo na ve velike države, veće države, onda ćemo samo povećati razliku i tu nećemo stvariti ciljeve ekonomijske politike, nećemo potreći gospodarstvo, rješavati socijalne probleme i tako dalje tako dalje. Kolege koji su se prije mene javljali već su rekli da moramo imati jasne kriterije za ocjenjivanje projekata. Ja podržavam ovu ideju, te također podržavam ideju prema kojoj, iako e, nemamo neovisna tijela za e, ocjenu projekata moramo imati način nadzora nad tim tijelom. To mora biti pojačano. Zatim, tehnička podrška i ideja osnivanja savjetodavnog centra za ulaganja, jako su dobre ideje. Zatim moramo također zaštiti instrumente za povezivanje Europe i mislim da su infrastrukture i e, promet e, jako važni. Ne možemo uzeti jednu milijardu iz ovog projekta. Također nam je potrebna financijska stabilnost, mora imati jamstveni fond koji mora biti osnovan i ovaj fond treba doista poslušiti kao jamstvo za naše projekte kako bi oni bili dobro financirani. Zatim podržavam također i ideju prema kojoj visokorizični projekti treba biti financirani jer Europa je sada e, puno povjerenja u to kako smo mi najbolji, najprogresivniji, ali nažalost tome više nije tako. Tako da bismo doista trebali podržavati rizični projekte, digitalno gospodarstvo, istraživački rad i tako dalje. U svakom slučaju čestitam kolegama na odličnom obavljenom poslu. Hvala. Sada riječ ima gospodin Tojrer. Jesi za mišljenje iz odbora za proračunske pitanje. Hvala. Ja sam izvjestitelj e, odbora za proračunski nadzor. U tom svojstvu želim naglasiti da e, moramo zaista pomno nadzirati određene stvari. Svi se sjećaju kako su bile teški pregovori o srednjoročnom financiranju. Za vrijeme proteklog parlamentarnog saziva kada sam imao čast predsjedati odborom za proračunski nadzor zaista smo se zajedno borili za pravo da parlament ima veći utjecaj htjeli smo jasno dati do znanja da imamo ovlasti i da smo mi jedno od proračunskih tijela te da smo htjeli da se europski novac koristi na pravi način te da Europski parlament ima što za reći u tom smislu. Ulaganje u istraživanje i razvoj su važna te Europski parlament ne smije svoj utjecaj tek e, tako napustiti. Moramo paziti da se europski novac ispravno koristi. U mišljenju odbora za proračun uložili smo amandmane u tom smislu. Naime, e, ulažemo amandmane da se vide kako se rade revizije. Postoji Europski revizorski sud koji revidira projekte E, Europske investicijske banke. A u slučaju ovog fonda moramo u to uključiti i to da bi Europski revizorski sud morao pregledavati račune. Moramo omogućiti da se za svaki projekt vidi je li on ispravno e, financiran. Moramo to napraviti to znači proračunski nadzor. Dakle, nakon realizacije projekta mi moramo vidjeti je li to bilo uspješno. To dugujemo europskim građanima. To je ex post demokratski nadzor. Mi vjerujemo da to treba biti sastavni dio tog projekta. Hvala. Gospodin Tojrer, hvala. Sada gospodin Manki ima riječ. Dopustite mi sada da zahvalim izvjestiteljima na jako velikoj dodanoj vrijednosti koju su nam dali. Vidim da svi oni pokušavaju podržati taj projekt kako bi ga proveli. Mislim da možemo taj entuzijazam eh, dati tržištima i to je nešto što je važno za ovih 315 milijardi. Junkerov investicijski plan tek je dio puno većeg mozaika europskog e, gospodarstva koje želimo pokrenuti. Moramo isto tako dati informacije o svim ostalim dijelovima tog mozaika. Želimo jako puno toga ostvariti u Europi, međutim ono što ćemo mi napraviti djelovat će na puno drugih stvari. Gospođa Hubner poziva države članice na ulaganja. Kada države članice ulažu, one zapravo pokazuju koliko smo uspješni kada se radi o drugim mjerama kojima poduzimamo kako bismo ostvarili sinergije. Moja zemlja e, Slovačka e, bi i zapravo bila u puno boljoj situaciji da preko 200 naših tvrtki nema sjedište u porezkim rajevima. Hvala lijepa. Hvala. Puno korisnih stvari e, smo čuli. Htjela bi govoriti o opasnosti toga da se politika miješa u projekte, jer ova se jamstva usmjeravaju na projekte koje za sobom povlače visoki rizik. Zato moramo imati upravljački odbor kako ne bismo doveli u pitanje rating trostrukog A koji ima Europska investicijska banka. Moramo dakle znati odakle dolazi novac za ta e, jamstvo. Moramo imati isto tako i jasne kriterije, ali na tome moramo stati. Budemo li se još više miješali u ovo, vrlo vjerojatno će Europska investicijska banka izgubiti svoj rating trostrukog A i to ne bi bilo dobro. Evo, toliko sam ja htjela reći. Hvala gospođa Van e, imamo još vremena ako netko želi reći par riječi. Ako ne, dat ćemo e, riječ e, komisiji i nakon toga izvjestiteljima. Gospodin Benjamin Angel ima riječ, dakle. Thank you, Mr. Chairman. Hvala predsjedavajući. Komisija se želi zahvaliti izvjestiteljima na obavljenu poslu. To samo pokazuje da ova inicijativa predstavlja važan prioritet za parlament. Ja ću se sada usmjeriti na ona područja za koja mi smatramo da su problematična. Prvo, za nas je važno da nastavimo raditi brzinom kojim smo započeli. Dakle, postupak za imenovanja e, na pojedine mjesta trebalo bi biti nešto s čime ne smijemo odugovlačiti. Druga stvar su smjernice za ulaganja. Nama je jako drago da je parlament pokazao visoki interes za politiku ulaganja. Međutim, zato za sobom povlači rizike. Ako to e, su odlučivanje e, bude tako da će sve države i svi parlamentarni odbori o tome e, detaljno razgovarati, cijela će se priča odgoditi za šest mjeseci, što će jako, jako usporiti cijeli projekt koji će tada kasniti. Vaš interes e, za ovaj projekt je vrlo e, važan i dobar, ali pazite da se sve previše ne odugovlači. Treći e, komentar, kriteriji prema koji se biraju projekti. Mislimo da se treba puno bolje pisati projekte Primjera radi procjena ekonomskog učinka odnosno učinka na gospodarstvu za baš svaki projekt, to je puno previše. A ako vi imate projekt da napravite 25 vjetrenica u nekoj državi, ako biste za svaki tu vjetrenicu e, napravili učinak, e, procjenu učinka, onda bi to bilo previše. Nadalje, kao što e, su rekli e, mnogi zastupnici, moramo učiniti sve kako bi odbor koji će birati same projekte biti u potpunosti nezavisan od država članica, od ulagača, od ovih i od onih. Dakle, u tom smislu e, postupak selekcije stručnjaka, u odboru moraju biti sami stručnjaci, nas brine, ne bi smio imati jedan politički element. Mi e, ne tražimo ljude da bi davali smjernice, već ljude koji će samo te smjernice primjenjivati. I zato mislimo da jedino što se treba uzeti u obzir je sam projekt i ništa više. Naravno, e, nadamo se da će e, taj odbor za ulaganja imati prave stručnjake E, stručnjake i isto tako za različite sektore koje želimo pokriti. A želimo da ti stručnjaci e, dobro poznaju i geografska tržišta jer u koje želimo investirati. Mi, e, to su svaka od tih geografskih područja ima različite karakteristike, ali ne želimo da se u to miješaju same države članice još nešto, brine nas to da se iz e, izvješća briše u članci 18. i 19. To duše nije iznenađenje, ali želimo naglasiti tri elementa. Prvi, da se godišnjem e, razgovorima, odnosno debati o proračunu prepuste jamstvo, e, to nije dobro. Znamo da je vrlo teško naći neki manevarski prostor, određenu maržu koja bi ostala u godišnjem proračunu, to je već samo po sebi dovoljno teško. Osim toga, to bi unijelo nepredvidljivost samog financiranja proračuna, dok mi svo ovo financiranje E, baziramo na tome da e, imamo vrlo e, detaljan financijski plan. Mnogo toga se financira kroz više godina, naročito na planu istraživanja. To je nešto gdje bismo stvorili veliki rizik i veliku neizvjesnost. I za kraj, jedan od zastupnika je spomenuo da bi se dovela u opasnost tam kreti rating e, Europske investicijske banke. Ali dodajem, to bi dovelo u rizik i kreditni rating cijele Europske unije ako način financiranja ne bi bio jasno definiran. To je sve nešto što ne možemo tek tako staviti po strani i ostaviti godiš, zato da se procjenjuje na godišnjoj bazi. Ako dakle nemamo jasan odgovor na e, nešto takvo, onda će tržišta negativno na to reagirati i to će se odraditi za kreditni rejting. Hvala gospodin Anđelo. Sada Gospođa Marija Šopar-Karan iz Europske investicijske banke ima riječ. oprostite, ja sam Nikola Dženet i ja sam iz Europske investicijske banke, šef odjela za nove proizvode i ja ću govoriti u ime Europske investicijske banke. Za početak hvala svima koji uzeli i hvala izvjestiteljima zato što stalno naglašavaju da je uloga jamstva koje će staviti na raspolaganju Europskoj investicijskoj banci prema ovom programu olaganju je nešto što mora biti kristalno jasno. To je nešto na čemu se zahvaljujemo jer je to zaista vrlo, vrlo bitno. Svrha sveg ovog jamstva je da Europska investicijska banka bude mogla investirati u, e, e, u projekte visokog rizika i na taj način služi kao poluga za e, javno financiranje i privatno financiranje i agencije za kreditni rating koji su suci našeg kreditnog ratinga su će se zasnivati na prirodu e, samog jamstva. On mora biti nešto što će biti neprikosnoveno i na to vam hvala. Drugo, Europska investicijska banka je e, e, ona koja pozdravlja ulogu nacionalnih banaka u fondu za ulaganja, ali vrlo je važno da to jamstvo dolazi isključivo od komisije e, ide isključivo putem Europskog investicijskog fonda i daje se isključivo nacionalnim bankama i drugim e, inicijativama e, kojima će upravljati isključivo Europska investicijska banka. To svega stoji u prijedlogu komisije. To je jako važno da bismo bili pravični u cijeloj Europi, a predstavlja također i jamstvo onoga što su mogli rekli da ćemo imati e, ispravan, pravičan e, povrat. E, moramo znati da neke zemlje i nemaju takve nacionalne banke koje će sudjelovati, zato je dakle priroda jamstva tim važna. Mnogi koji su se javili za riječ e, su naglasili da je svrha ovog e, jamstva upravo ta da bi Europska investicijska banka mogla preuzeti veći rizik i naročito e, privući ulaganja s privatnih tržišta. I što zapravo to znači? Fond za ulaganja je zapravo nešto što treba omogućiti da čitav niz ulaganja u projekte se podegnu na višu razinu i podrži. Mnogi koji su već e, poduzeti, govorilo se o tome da treba investirati u istraživanje, u programe istraživanja. A e, mi već koristimo u našoj banci novac izvojen za obzor 2020. godine. Imamo i druge uspješne e, programe e, u okviru financijskog plana broj 7. I sve to može biti dio e, um, dio povjerenja koje vam možemo dati da će se ta sredstva pravilno uložiti ovdje govorimo o tome da se taj program proširi, da se preuzmu rizici koji su veći od uobičajenog rizika što ga Europska investicijska banka preuzima, ali ekvivalentni su onome što već radimo sada kada se radi o istraživanjima. U ovom slučaju ćemo to moći proširiti na druge sektore. Što se tiče E, investicija u okviru ovog fonda za ulaganja, mislim da vam mogu reći nešto što će vam se svidjeti, a to je da samo jamstvo e, će se e, ono dodjeljivati da će se zapravo svi projekti procjenjivati na identičan način kao što Europska investicijska banka radi do sada. Prema tome, naš uobičajen način rada primjenjivaći se na sve investicijske projekte kojima će se davati jamstvo iz ovog fonda. Dakle, to je nešto što zaista predstavlja vrhunac neovisnog jamstva i e, kvalitete projekta sa svih aspekata od stručnog, e, komercijalnog ekološkog i tako dalje. I što je još ključno, to je ta regionalna ravnoteža o kojoj su govorili mnogi zastupnici. Zaista, Europska investicijska banka jako drži do regionalne kohezije i budno pratimo da se ona ostvaruje i to je jako vezano općenito za način na koji mi izdajemo zajmove. Hvala. Hvala. I na kraju ćemo još dati riječ našim izvjestiteljima. Prvi je gospodin Fernandez. Hvala vam. Htio bih zahvaliti svima na svim doprinosima. Nakon toga ponovno zahvaljujem našim kolegama i tajništvu. Zahvaljujem svima na napornom radu. Već sam ranije rekao da su rokovi kratki, no mm, imali smo već nekoliko rasprava i bit će ih još u budućnosti. Ovo je vrlo važan fond, stoga um, ćemo sigurno imati dovoljno vremena da ponovno razgovaramo o svemu ovome. Još jednom zahvaljujem i našim ostalima izvjestiteljima u Sjeni, osim kolegi e, Bulmanu. na napornom radu. Svi želimo ostvariti uspjeh na kraju. Ovim fondom Europska unija može dobiti mnogo i u smislu rasta i u smislu e, otvaranja novih radnih mjesta. A nemamo što izgubiti. Ovim, kroz ovaj fond mi dajemo tek jedno jamstvo kako bismo pomogli ulaganjima koja bi trebala iznositi 315 milijardi eura. Još bih vas podsjetio na jednu stvar. U izvještaju stoji da će nam e, ova jamstva pomoći da vratimo one e, proračunske linije koje su srezane. I ovo je jedan način da e, parlament sudjeluje u svemu ovome. To posebice kroz delegirani akt koji predviđa e, dogovor između Europske komisije i Europske investicijske banke. E, što se tiče drugog aspekta, kohezije, ovaj fond i tekako pomaže i regionalnu i socijalnu koheziju. Tamo gdje postoje tržišne slabosti, može intervenirati fond u zemljama postoji više mogućnosti za ulaganje. Tako da to je još jedan dodatni element i može se zapravo pridodati strukturnim fondovima. Mislim da mm, način na koji ćemo intervenirati i Europski savjetodavni centar za ulaganje, to su jako bitni elementi za e, regije koje se nalaze u nepovoljnom položaju. Zašto? Zato što taj savjetodavni centar za ulaganja može pomoći u pripremi projekata u onim regijama koje nemaju dovoljno administrativnih kapaciteta ili možda ako nemaju iskustva ili nemaju potrebne stručnosti za pripremu i provođenje takvih projekata. Tako da to je pozitivno. Zatim sve ono što je rečeno o jamstvu, o proračunu, pitanja koja su postavljena o koheziji projekta. Mi se slažemo sa svime što je rečeno i mislimo da nema mm, političke odluke, ali svakako smatramo da parlament mora sudjelovati i pomoći. Zatim što se tiče trostrukoga A, u principu ne dajemo prijedlog koji je bitno različit od prijedloga komisije. Komisija je u svojem prijedlogu za uh, obzor 2020. i za instrument za povezivanje Europe, dakle jedino što smanjuje, dakle jedino što čini je zapravo smanjenje e, sredstava. 3,3 milijarde za CEF uz ostale, uz ostale rezove. Sve to ne stoji u uredbi. No, Europski parlament svake godine odlučuje i o pronalasku novog postupka u godišnjem e, postupku i to se radi zajedno sa vijećem. U izvještaju vidimo da mi kažemo da je potrebno imati jamstvo, ali jamstvo mora biti neopozivo i bez uvjeta. Želimo imati program, želimo imati plan, želimo da fond funkcionira i da sve bude spremno za lipanj. E, ono što je rečeno o Europskoj investicijskoj banci. Naravno da će nam pomoći Naravno da bi nam puno pomoglo, e, pomogli kada bi oni preuzeli jamstvo od 6 milijardi, a mi od 5 milijardi. To bi bila ogromna pomoć. I time bismo riješili mnoge probleme. nastavit ćemo raditi na tome. Ali sada imam i ja jedan zahtjev. Molim vas, šaljite amandmane koji su realni, koji su izvedivi. ako budete u amandmanima tražili potpunu promjenu, e, tu trebamo imati jednoglasnu većinu u vijeću, a to je teško postići. Zbog toga mi je drago da sam jutros čuo razumne i izvedive prijedloge. I još jedna stvar. Ulaganja nisu dobra ako su javna ili ako su privatna. Mislim da to nije bitno. E, ulaganje je dobro ako donosi do, ako dovodi do rasta i do otvaranja radnih mjesta. Jako je bitno da projekti koji se mogu realizirati, da interesantni projekti, e, da se u njih ulaže i da napreduju. Ovaj fond, osim što će promicati ulaganja, osim što će potaknuti rast eh, malih i srednjih poduzeća, mora i smanjiti birokratske prepreke u unutarnjem tržištu. Eh, pogledajte, na primjer, samo eh, platforme na, u energetskoj uniji za međukonektore. Hvala vam. A, a sada da čujemo još gospodina Bulmana. Hvala vam. Ja sam izbrojao 26 govornika koji su se javili za riječ i želim zahvaliti i želim im svima zahvaliti. Hvala vam na konstruktivnim prijedlozima. Moći ćemo detaljno razgovarati o amandmanima kada ih dobijemo, ne znam imam li e, dvije ili tri minute da se osvrnem na 26 na komentare 26 govornika. Najprije bih se obratio Europskoj investicijskoj banci i komisiji koje smo čuli na samom kraju. Moramo pronaći e, modus operandi u sljedećih nekoliko tjedana i vidjeti kako ćemo zajedno raditi. Nikolas i Benjamin. Mislim da opasnost leži u tome da sljedeći puta nećemo imati predsjednika ako budemo učinili ono što ste vi rekli. Zato što jedan će otići prije nego što e, da svoj novčanik, drugi neće više nikada doći na sastanak. Moramo dobro odraditi svoj posao, zato što ako ga ne odradimo dobro, nećemo biti vjerodostojni. Bili ste vrlo nejasni u vašim e, odgovorima, a nejasnost nije dobra za kredibilitet. Koliko ja vidim, Europska investicijska banka i Europska komisija su imale šest mjeseci za raspraviti ovu temu. Da smo Manuel i ja imali tri tjedna za pripremu ovog izvještaja, to jest mi smo imali tri tjedna za pripremu izvještaja, a naši prevoditelji su radili dva put brže nego inače kako bi sve stigli prevesti na vrijeme. Ja vam obećam da ćemo raditi najbrže što možemo i parlament neće neće odustati. Nećemo samo stajati po strani i gledati kako ovo prolazi kroz nas. Pažljivo ćemo sve analizirati, davati naše prijedloge, jer to dugujemo našim biračima i našim građanima. I da odmah razjasnimo jedan nesporazum. Nigdje u našem dokumentu Jose Manuel i ja nismo rekli da ćemo proći kroz detalje svakog pojedinačnog projekta. Europska investicijska banka je za to zadužena i u našem izvještaju nema ništa više od onoga što je Nikolas rekao malo čas. E, šteta, žao mi je što danas ujutro komisija nije bila na istoj valnoj duljini kao i s nama, kao i mi. E, I u našem dokumentu nigdje ne piše da će parlament odlučivati tko će biti stručnjaci. Europski parlament kaže da kada budemo vidjeli e, odabrane kandidate u e, upravnom odboru da, da ćemo mi dati naše preporuke to nije politika dopustite mi da još jednom ponovim cijeli e, rizik nosi proračun Europske unije ovaj je dom pola jedno od dva proračunska tijela i naravno da moramo sudjelovati u odaberu, odabiru osoblja. I mislim da je ovaj naš način dosta skroman i mislim da je to normalno i mislim da bi izabrani parlament trebao imati tu ulogu. Jose Manuel i ostali su nešto mudri eh, od mene kad je riječ o eh, mehanizmima financiranja no siguran sam da ćemo zajedno smisliti nešto što će osigurati fleksibilnost, što će osigurati pouzdanost i predvidljivost fonda u budućnosti. Hvala vam svima na pozornosti. Hvala vam gospodine Bulman. Svi znamo koliko odgovornosti ima ovaj parlament. Stvorena su e, jako velika očekivanja oko ovog velikog projekta i mislim da ne smijemo pogriješiti. Puno smo se puta pozivali na fleksibilnost, ja ponovno pozivam taj poziv i nadam se da ćemo doći do e, dogovora koji će dati koristi svima i našim e, građanima pogotovo. Hvala. Dragi kolege, ja sam doista impresioniran ovom raspravom koju smo imali, koja obećava i koja svjedoči kolika je rješenost Europskog parlamenta da brzo pruži odgovore na očekivanja vezana za ulaganja i pitanja s kojima smo suočeni. Mislim da imamo tri izazova pred sobom. Kao prvo, rok provedbe Prečesto Europska unija se suočava s kritikama da je postupak donošenja odluka iznimno dugačak postupak, te da nismo u stanju reagirati pravovremeno i zadovoljiti pravovremeno potrebe i iščekivanja naših e, sugrađana. No, naša dva izvjestitelja su, kojima zahvaljujem, pokazali su da se može to brzo napraviti i nuditi rješenja. To je veliko, jako obećavajuće. Drugi izazov jest da, se ne prepustimo prekomjernom uređivanju. S obzirom da Europa nema vladu, funkcionira na temelju pravila. I dozi, dođe do trenutka kada prepitanje tih pravila može nanijeti štetu ostvarenju ciljeva. I treći izazov je izazov povjerenja. Istina da imamo deficit ulaganja, ali što se likvidnosti tiče, njih ima više nego potrebno i kvantitivno olakšanje kojem prebjegava Europska središnja banka, e, s time se stavljaju velike količine likvidnosti na raspolaganje investitorima koji u biti ne znaju ništa nigdje ulagati i do te mjere ide da čak e, uz negativnu kamatnu stopu posuđuju državama. Dakle, nije problem u likvidnosti nego u e, kamatama, ali ovdje se radi o rizičnom ulaganju i kako bismo prevazišli taj rizik i e, umirili e, ulagatelje stvaramo jamstvo Europske unije koje je dopunjeno jamstvom Europske investicijske banke i tu evo ja sam mm, e, jako zainteresiran za ovo rješenje izvjestitelja prema kojem odbor za proračune svake godine treba naći sredstva za zadovoljavanje tih potreba, ali nisam siguran, dragi kolege, da će se to dopasti tržištima, jer sjećam se zadnjih pregovora za rebalans proračuna za 2014. i e, prijedlog proračuna za 2015. i usprkos jako teško ostvarenim e, dodatnim sredstvima za plaćanje od 4,8 milijardi uspjeli smo stabilizirati iznos neplaćenih računa koji iznose 25 milijardi. činjenica što ima 25 milijardi neplaćenih računa može potaknuti određena pitanja kod ulagača koji će reći pa ako nisu u stanju e, pokriti e, u roku svoje troškove od 25 milijardi, pa kako će se onda stvari odviti ako se traže e, jamstva? Ja imam povjerenja u naše izvjestelje koji će iz, naći rješenje kojim ćemo to riješiti taj problem. Jasno mi je da su članci 18.19. nešto oko čega se pregovaraju u narednim tjednima drag gospodo Bulman i Fernandeš. Obraćam se istovremeno i e, odbor, drugim e, izvjestiteljima u odbor, drugim odborima moramo naći neki, e, neki instrument koji će biti jasan, predvidiv, jer tu se radi o dugoročnim investicijama, a investitorima treba vizibilitet i stabilnost. Oni bi bili još spremni ulagati kad bismo imali pravila, jedinstvena pravila unutarnjeg tržišta, kada bi ta pravila bila jedinstvena i stabilizirana. Evo, još jednom izražavam svoje divljenje e, izvjestiteljima, zahval, svoju zahvalnost e, odborima Ekon i i e, drugim odborima i u biti parlament nikad nije jači nego kad više odbora rade zajedno i kada parlament e, uspije iznaći jedinstven prijedlog. Naravno, vjerojatno će trebati puno uvjeravanja kako bi smo dobili vijeće da složi s našim stavovima. No, imajući to na umu, želim vam reći da je rok za amandmane do četvrtka 19. ožujka u 12 sati. AT4AM je otvoren. Prijedlog zakonodavnog projekta nije u AT4AM, već se mora e, zasadno ulagati amandmane na nj. U skladu s člankom 59. Dopustite da vas podsjetim da je članak 59. točka 2 e, e, važan da amandmane zakonodavne prijedloge e, mogu se e, nositi samo na amandmane prijedloge komisije ne smiju sadržati prijedloge niti komentar političke naravi. Eto, možda možemo zaključiti i zahvaljujem svima na sudjelovanju.